Tisztelt képviselőtársaim, főképviselő asszony. Poštovani kolege, poštovana potpredsjednice komisije, Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, izjava potpredsjednice komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosne politike o situaciji u Turskoj. To je naša sljedeća točka dnevnog reda, pa molim gospođu mogedini da uzme riječ. Izvolite. Imate riječ. Puno hvala, gospođo eh, predsjedateljice. Ponajprije želim